nastavljamo sa sjednicom. poštovane dame i gospodo dragi kolege drage kolegice danas smo prije podne zaprimili šokirajuće vijesti iz pakistana. u jednoj školi smo imali slučaj sa više od 120 osoba od toga više od sto djece koje su talibani hladnokrvno ubili. Još e, druge osobe se trenutno nalaze u rukama tih terorista. Ovaj podli, podmukli e, zločin nas ostavlja bez riječi još jednom pokazuje kolika je nečovječnost s kojom nastupaju talibani, s kojom vrijeđaju čovjeka, vrše barbarske zločine i, ba, i pod utjecajem su religijskog fanatizma, te se čak ne usrećavaju niti kada se radi o djeci. Naše misli su trenutno posvećene tim osobama, njihovim najbližima i prijateljima. Mi izražavamo solidarnost sa pakistanskim narodom i ja govorim u ime Europskog parlamenta kada kažem da im želimo izraziti našu sučut, sučut svim žrtvama, svim osobama